izabrana kao zamjenica e, Juana Carlosa Girauta Vidala od 3. veljače 2016. Parlament uzima na znanje ovu e, obavijest. Želimo dobrodošlicu novoj kolegici i podsjećam vas da se morate e, držati poslovnika